pani przewodniczący! wznawiam posiedzenie. witam państwa bardzo serdecznie. uvaženi kolege nastavljamo sa sjednicom. sve vas lijepo pozdravljam na evo zadnjem dijelu ove plenarne sjednice u ožujku. Zapisnik sa prethodnog, e, prethodne sjednice ste dobili i zanima me imate li komentara. Vidim da nema. Stoga smatram da je zapisnik usvojen. Prva točka na dnevnom redu je usmeno pitanje komisiji